Mi ćemo se fokusirati na intenzitet napada, dezinformacija na razini ugroze, zato ćemo surađivati i sa NATO-om o tom pitanju, zatim ćemo razmatrati intenzitet manipulacije i namjere. Naš odgovor mora biti i koordiniran i ciljan. Uvaženi zastupnici, mislim da smo svi svjesni da je digitalna preozbrazba i digitalna revolucija s jedne strane nešto sjajno što ljudima e, poboljšava život, ali moramo istovremeno sagledati i rizike kad vidim što se može dogoditi u dnevnoj sobi. Vi možete u dnevnoj sobi, e, na primjer, pružiti humanitarnu pomoć. Možete organizirati humanitarnu krizu ili genocid. Pogledajte što se dogodilo Rohingama. Vidimo i e, kada je internet bio e, e, začetak revolucije. Majdan u Ukrajini je pokrenut na društvenim medijima. Dakle, slika nije crno-bijela. Mi moramo podržati dobre stvari, ali se moramo i suočiti s rizicima. Kada je riječ o proračunu, mi smo već povećali e, proračun stratkoma i profesionalnih jedinica koje se bave borbom protiv dezinformacija e, moramo bolje raditi analize, e, moramo podržati istraživanja, moramo poboljšati edukacije Dakle, ne moramo e, za sve to platiti puno novca jer imamo nešto što je jako e, vrijedno. E, države, članice i civilno društvo već imaju platforme. Moramo razraditi bolje tehnologije za detekciju takvih dezinformacija koje mogu štetiti našim društvima. Moramo bolje zaštititi izbore. Mora se koristiti koristiti uredba o zaštiti osobnih podataka. Trebamo zaštititi osobne podatke autora kako ne bi došlo ponovo do predmeta poput Cambridge analitike. Moramo poboljšati transparentnost uključujući transparentnost financiranja političkih e, kampanja. Moramo zajamčiti da u našim državama članicama i Europskoj uniji e, neće doći do toga da zadnji izbori budu zadnji slobodni izbori izbori. Dakle, moramo zajamčiti slobodne i pravedne izbore ne smijemo imati e, pobjednike na izborima koji su pobjedili samo zato što su bolji lašci ili zato što bolje koriste prljav novac i prljave metode. Na tome moramo poraditi zajedno imam još veliki broj e, komentara, ali eto prekoračila sam svoje vrijeme. Ja se radujem suradnje s vama i još jednom zahvaljujem na vašoj podršci novoj komisiji. Hvala uvažena povjerenice u ime vijeća. Sada ćemo imati odgovor gospodina Tupurlajnena odnosno gospođe Tupurlainen. Hvala na ovoj prilici da sudjelujemo u ovoj raspravi. Naša je obveza bespoštedno raditi kako bismo zaštitili naše izbore, naše demokracije od stranog uplitanja, pri tome u potpunosti poštujući slobodu govora medija i udruživanja. Mnogi zastupnici su govorili o utjecaju Rusije i mi smo to primili na znanje. Dakle, naglašeni su napori da se, da se e, razotkriju e, ruski izvori e, takvih vijesti. Mi ćemo i dalje raditi horizontalno po svim sektorima i preko granica kako bismo identificirali najbolje prakse. Iako smo već napredovali moramo ostati budni. Mi se e, e, unaprijed veselimo i očekujemo e, planu djelovanja Europske komisije na tom području i očekujemo da ćete vi gospođa Jurova raditi na inicijativama koje će biti predložene. Hvala. Hvala lijepa. Time je zaključena rasprava i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izjava potpredsjednice komisije i visoke povjerenice za vanjsku i sigurnosnu politiku o razvoju u istočnom susjedstvu. E, želim srdačno pozdraviti gospođu Mogherini, potpredsjednicu komisije. I budući da je ovo vjerojatno posljednja prilika E, da predsjedam dok ste vi s nama. E, želim vam svakako zahvaliti na svemu vremenu koje ste proveli u ovom našem domu usprkos e, s vašim globalnim zadaćama i hvala vam i na način kako ste surađivali s Europskim parlamentom. Hvala vam na vašoj prisutnosti ovdje i imate riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala vam lijepa na ljubaznim riječima. E, u istinu, mislim da je ovo treći ili četvrti put da se opraštam ovdje u e, hemiciklu. Međutim, e, bilo ovdje ili bilo u Briselu, ovo je sad posljedna vaša sjednica dok sam još u svojoj službi no e, još ćemo i sutra imati prilike družiti se oko glasovanja e, i oko hitnih pitanja i e, zaista shvatite ovo i kao znak priznanja prema radu parlamentu, ali i kao znak dobre volje. Zahvaljujem što kroz ovu raspravu imamo priliku e, pogledati prošlih pet godina suradnje s našim istočnim partnerima. E, sjećam se 2014. kada sam stupila na dužnost, e, ovo je bio najvažniji element naše vanjske i sigurnosne politike. S ponosom mogu reći da smo se kao Europska unija približili svih, svim našim istočnim partnerima, njih šestero, i da smo ipak uspjeli unaprijediti njihovu situaciju kroz i unutar tog partnerstva i nakon naravno i nadalje smo suočeni s izazovima, a sada ću nastati kratko dati pregled e, u pozitivne i negativne strane i e, upozoriti na ono gdje će biti vjerojatno još potrebno mnogo zajedničkog rada. Pozitivan put e, je bio e, moguć zato što smo se uvijek usredotočili na najveći zajednički interes između Europske unije i naših istočnih partnera, a to su naši narodi, narodi Europske unije, odnosno e, narodi Europe, bilo unutar Europske unije ili izvan. Među ciljevima koje želimo postići prvenstveno su e, oni e, gdje se radi o ljudima. Zapošljavanje, sigurnost, energetika, e, obrazovanje, neovisni mediji. To je sasvim sigurno na vrhu interesa naših građana. Sa Gruzijom e, i Moldovom i Ukrajinom smo potpisali e, sporazume tako da njihovi građani mogu bez vize ulaziti u EU, bilo da dolaze poslovno, bilo da su u posjeti. Isto tako imamo velik napredak u trgovini, konektivnosti, digitalnoj e, E, sferi. Ali moramo učiniti više na pravosuđu, vladavini prava i u borbi protiv korupcije. E, ove godine smo slavili već desetgodišnjicu ovog partnerstva. Zajedno s partnerima odlučili smo pokrenuti veliki konsultativni proces o budućnosti tog partnerstva. Sada smo prikupili više od 200 donacija, ne samo od vlada i civilnog društva, nego iz akademskih krugova, iz poslovnih krugova Europskog parlamenta i zahvaljujem vam na tome. Ponosna sam što e, vama e, i e, mojim nasljednicima, mom nasljedniku prepustiti ovaj kapital kao solidna, solidan temelj za sljedeći summit, e, ali i za to partnerstvo. E, situacije u zemljama su različite, želje i težnje su različite, pa ću se kratko na njih usvrnuti. Ukrajina je suočena s neviđenim izazovima. E, Rusija ugrožava i napada njen integritet. Mi smo sastavili e, najveći paket podrške u prošloj godini. U Ukrajinu smo uložili više nego u bilo koju drugu zemlju u svijetu. Nijedan drugi partner u Ukrajinu nije investirao toliko koliko smo to učinili mi. To je dovelo do konkretnih rezultata. E, Ukrajina je otpornija i snažnija zemlja nego što je bila. Nova vlada se hrabro odlučila na reforme i narod Ukrajine očekuje e, velike promjene u borbi protiv korupcije i e, u suzbijanju prevara u bankarstvu i drugdje. E, zahvaljujući ovom konstruktivnom pristupu u Ukrajini Normandijski format 9.12. E, ima dobre izglede. Prioriteti su nam isti kao i oni naših prijatelja u istočnom partnerstvu. Sigurnost, zapošljavanje, e, dobro upravljanje institucije koje su pouzdane. To vrijedi i za Moldovu, gdje smo pružili podršku strukturnim reformama, borbi protiv korupcije, unaprijedili smo izvorne e, zakone i e, podržali neovisno pravosuđe. Moldova ima novu vladu i potrebe za istinskim reformama i dalje ima. E, Europska unija je i dalje spremna podržavati reforme na svaki mogući način. Naša podrška, međutim, je i dalje uvjetovana jer e, je prvenstveno usmjereno na e, reforme za suzbijanje korupcije i za osiguranje e, državnih institucija koje će izgraditi i osigurati autonomiju. Vlada je preuzela obvezu velikih reformi i smatra e, sporazum sa Europskom unijom kao važan e, uzorak za taj put. E, reforme su unapređene nakon revolucije, političke revolucije u prošle godine i uvjerena sam da će ovo partnerstvo biti još tjesnije u budućim godinama. Želimo ambiciozan sporazum u skladu sa modernim e, standardima od ljudskih prava do e, unapređenja gospodarstva. I dalje radimo e, na miroljubivom rješenju za konflikt na Gornjem Karabahu između Armenije i Azerbajdžana. Dajemo i dalje podršku radoj skupini i našem posebnom izaslaniku. Europska unija je e, stasala kao e, projekt mira i to je naš razlog postojanja, naša bit. Moramo i dalje ulagati u velikoj mjeri u to. E, Sukop još nije nestao s našeg kontinenta. Sigurnosna situacija oko administrativne granice prema južnoj Osjeciji je i dalje problematičan. Zato smo e, pojačali e, naše promatračke e, skupine, a nije samo deklaracija načela da podržavamo integritet te zemlje, nego je temelj našeg svakodnevnog rada. Gruzija je pouzan partner u toj regiji, u našem partnerstvu i zato se nećemo povući kada vidimo da postoji rizik da se posustaje na nekim važnim reformama na pravosuđu. I na kraju Bjelarus. Nedavni parlamentarni izbori su donekle propuštena prilika za međunarodne standarde i pozvali smo E, tijela vlasti da se prije predsjedničkih izbora iduće godine uvede nova reforma izbornih zakona. No, postoje razlaženja oko e, ljudskih prava između Belarusa i nas. E, želimo dovršiti naše prioritete u partnerstvu u obostranom interesu glede nuklearne sigurnosti gospodarstva, ali i da se unaprijedi situacija s ljudskim pravima koja nam je toliko važna. Naš je pristup da su ljudi na prvom mjestu sa šest partnera koliko god bili različiti i imamo naravno diferenciran pristup njima, ali e, usredotočimo se ne na politiku, nego na ljude. I želim ponoviti, kao što sam višekratno razgovarala s partnerima na isto i sa našim posrednicima e, da e, je istočno partnerstvo nešto što nije nikada protiv nekoga, nego je uvijek za, za ljude, za narode, za unapređenje e, standard življenja, za demokratske standarde, za više mira na europskom kontinentu na temelju partnerstva i suradnje. I završit ću ovo kratko izlaganje sa zahvalom vama, ovom parlamentu, na svem vrijednom radu ovoj suradnji s istočnim partnerima, jer upravo na tom području je rad ovog parlamenta bio ključan za našu vezu sa nacionalnim parlamentima. Kroz sve vaše delegacije i posjete e, imali smo važan stup koji je pratio naš rad ne samo s institucijama nego i s društvima u naših šest partnerskih zemalja. Hvala. Hvala lijepa sada e, predsjednik e, vanjsko-političkog odbora, gospodin McAllister. Gospodine predsjedniče, e, visoko predstavnice i potpredsjednice, poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege. Upravo smo čuli od visoke predstavnice da je istočno partnerstvo važan instrument za transformaciju nekoć autoritarnih socijalističkih sustava u demokratske e, zemlje koje poštuju demokraciju i vladavinu prava i tržišno gospodarstvo. Mislim da e, imamo još tri cilja koje bi to trebalo platiti. Kao prvo, Europska unija bi političku i gospodarsku integraciju istočnih partnerskih zemalja pretvoriti u strateški prioritet sljedećeg desetljeća. To vrijedi posebno za Ukrajinu, za Gruziju, za Moldovu s kojima već imamo produbljene i opsežne sveobuhvatne sporazume o suradnji. E, drugo, Ovi procesi integracije zahtijevaju da mi kao Europska unija imamo jasnu, dosljednu strategiju i podršku prema partnerima, a partneri s druge strane se moraju ozbiljno truditi. Vrijedi načelo, kao što smo često ovdje naglašavali, vrijedi načelo više za više ali ne smije biti ni dvojbe da vrijedi i načelo manje za manje, less for less. Kao što je visoka predstavnica upravo objasnila, kod poticaja na dalje korake reforme moramo se prije svega krenuti e, borbi protiv korupcije i neovisnom sudstvu. Treće, e, važno je e, ako želimo iskoristiti dinamiku istočnog partnerstva da Europska unija čini iskorak i slijedi diferenciran e, pristup. Tome može dati doprinos strategija koju je inicirao Andrius Kobilius, strategiju trija za odnose prema Ukrajini, Moldovi i Gruziji. I na kraju, kolegice i kolege, istočno partnerstvo također je dio dugoročne strategije prema Rusiji, jer svi uspjesi sa e, zemljama koje su pridružene s Europskom unijom mogu dati nadu ljudima u Rusiji da je to nešto što je moguće. E, u suradnji sa novoizabranom Europskom komisijom Europski parlament treba raditi na ispunjenju tih ciljeva i definirati na vrijeme prije sljedećeg samita. I na kraju, draga Federika, u ime našeg odbora za vanjsku politiku, e, želim zahvaliti e, na e, vašoj suradnji na intenzivnim naporima. E, kao svakog utorka vi ovdje sjedite, slušate naše komentare. Od sveg srca želim vam zahvaliti na izvrsnom radu koji ste e, pružali. E, to kažem kao predstavnik EPP-a prema socijalistu, odnosno socijalistici. Imali smo dobru suradnju i nadam se i nastavku takve suradnje u budućnosti i sljedećem susretu. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodine kolega. E, plavu karticu vam neću sada dati jer ćete u sljedećim minutama uskoro imati riječ i na popisu se govornika. Sada slijedi gospođa Kati Piri. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, visoko predstavnice, kolege i kolegice. E, želim se osvrnuti posebno na e, Gruziju i na Azerbejdžan. Krenut ću od nedavnih događanja u Gruziji. E, veliki prosvjedi u Tiflisu nakon što vlada nije ispunila obveze da promijeni izborni zakon 2020. u proporcionalni sustav. E, to je bilo i gruzijskim e, biračima i očekujemo da će se stranke toga držati. E, Gruzija je učinila velik napredak u prošle četiri godine. Sadašnja politička kriza, međutim, prijeti velikom destabilizacijom te zemlje. To si Gruzija ne može pustiti. E, očekujemo da se kroz dijalog između velike četiri stranke e, postigne napredak i napusti ovaj zastoj. Što se tiče ljudskih prava, prošlog mjeseca vlasti su nasilno e, postupale prema miroljubivim prosvjedima. E, na desetke e, prosvjednika je zadržano i zlostavljano. Europski diplomati koji su privatno razgovarali sa ljudima su onemogućeni postoji strah da bi se Azerbajdžan mogao okrenuti Moskve. Bojim se da se to već dogodilo prije dugo vremena. Nažalost, sada imamo potvrdu toga. E, gospođo visoka povjerenice, u ime kluba SID zahvaljujem vam također na ovih prošlih pet godina. Uvijek smo se ponosili kada ste vi vodili našu vanjsku službu. E, bili ste lice e, europske vanjske politike i želimo vam sve dobro u budućnosti. Hvala lijepa, gospodin e, kolega Oštrevićius. Gospodine predsjedniče, visoka povjerenice, neću reći doviđenja, nego želim zahvaliti na dobroj suradnji koju smo Alda i Rinju s vama imali. I želimo sve dobro za vama za budućnost. Ne znamo e, koja će biti vaša pozicija, ali nadam se i dalje učinkovitoj suradnji. E, inicijativa istočnog partnerstva je nama, Europskoj uniji, omogućila jedinstvenu priliku da stvorimo zonu partnerstva i sigurnosti duš naših istočnih vanjskih granica. Našim partnerima to je šansa da e, postignu prosperitet i stabilnost usvajajući europske standarde. Mnogo toga smo naučili u prošlih deset godina, uključujući to da ako primjenjujemo programe, a ne prilagođavamo ih stvarnosti, i e, težnjama određenih e, zemalja, one neće funkcionirati. E, u idućem desetljeću istočnog partnerstva moramo biti ambiciozni i umjesto da izmišljamo projekte, trebamo pozvati partnere da se pridruže onima koje već primjenjujemo u EU. Istočni partneri moraju dobiti pravo partnerstvo i biti uključeni u naše inicijative glede klime, digitalizacije, umjetne inteligencije, konektivnosti, energije i socijalno inkluzivnih programa i prioriteta. Jasno je da oni koji se trude više i koji će pokazati pozitivne rezultate u vezi sa izvršenim reformama trebaju imati pravo da prodube svoje aspiracije prema EU. Imamo nekoliko zemalja koji e, su izvan Europske unije, a sudjeluju u jedinstvenom tržištu. Ukrajinski radnici su već e, dali dažan doprinos Litavskoj, Poljskoj i drugim gospodarstvima i e, zaslužuju puna radnička prava. E, kolegice i kolege, treba naglasiti da demokratski kriteriji i poštivanje ljudskih prava, vladavina prava moraju biti naš vrhovni prioritet podržavam e, brigu Kati Spiri i želim također izraziti da smo zabrinuti situacijom u Gruziji. E, želim objasniti i naglasiti da moramo reagirati na situaciju u Tiflisu. Hvala. Hvala lijepa, gospodine kolega. Dvije minute i 30 ima gospođa, gospođa von Kramon Hvala lijepa kolegice i kolege, predsjedniče, neki smatraju da su stvari crno-bijele u istočnom partnerstvu. Je li neka e, akcija dobra za Rusiju ili za Zapad? To je pogrešno. E, vođe tih zemalja ne moraju vjerovati e, u nas, nego u budućnost njihove zemlje. Moldova, Gruzija, Ukrajina su na ključnim raskrižjima. Posvuda smo e, bili svjedoci ambicioznih kretanja u reforme, ali iz raznih razloga nismo sigurni hoće li te reforme se nastaviti ili će se ostvariti nazadovanje u demokratskom e, smislu. Ne znam jesu li e, zemlje e, sada u stanju e, provesti reforme koje imaju podršku njihovih društava. Istočne partnerske zemlje očekuju našu podršku. Posebno zato što drugi susjedi rade protiv uspjeha tih zemlja. Gospodarski uspjeh tih zemlja bilo bi najžešći Putinov poraz. E, moramo pomoći e, u transformaciji njihovih društava, ali e, to nije moguće bez žrtava. Ja znam e, što želim vidjeti u tim zemljama. Nisu važne samo reforme zbog naših geopolitičkih interesa ili interesa njemačke automobilske industrije. Ja sam za te bolne reforme zato što velika većina ljudi koji tamo žive žele živjeti u demokratskim i naprednim društvima. Gospodarstvo koje je dobro za narod, a ne za nekoliko oligarha. Država koja će služiti ne političarima, nego građanima. E, ako želimo e, valjane promjene vlade moraju biti snažne i demokratske, ali to ne znači izvršnu vlast bez kontrole. Zabrinjava nas e, da su takvi trendovi vidljivi u Gruziji i Ukrajini. E, vlade su pod pritiskom, ali e, ne mogu i ne smiju potiskivati kritiku. Naša kritika se odnosi na pomanjkanje demokratskog uvjerenja i funkcionirajućih demokratskih institucija nije e, naš stil da imamo utjecaj na političare, nemo želimo da politički vođe e, rade za neovisne i demokratske institucije, bez oligarha i bez Putina. Hvala lijepa. Dajem riječ gospodinu predsjedniče, dame i gospodo. E, Europa daje opet pomoć istočnom susjedstvu. E, pogledajmo Ukrajinu. E, poklanjamo je već godinama, već veliku pažnju, najveću pažnju zbog spora sa Rusijom. Od 2014. Ukrajina je dobila 14 milijardi eura. Mi želimo pomoći reformu, uključivo uključujući i e, reformu pravosuđa sukladno našem pravosuđu. E, treba e, također i primijeniti haški sporazum o odvođenju ili kidnepiranju djeteta ako se e, dijete odme, na primjer, u Ukrajini, onda se to dijete mora vratiti u zemlje iz, koje je oteto. Ukrajina taj sporazum još nije potpisala. Imamo mnoge izvještaje o korupciju. Imali smo e, e, desetke slučajeva odvođenja djeca i djece iz Njemačke u Ukrajinu i nijedno od tih e, e, djece nije vraćeno u Njemačku. Ukrajinski sudovi nisu e, reagirali. Stoga pozivamo ukrajinsku vladu da konačno u svoje zakone integrira i haški sporazum. Mi ne bismo smjeli davati pomoć Ukrajini dok se ti uvjeti ne ispone. Gospođa Ana Fotiga ima riječ. Hvala lijepa. Gospođo visoka predstavnice, e, hvala vam na pet godina suradnje. Želimo vam sve dobro u životu. E, naša pomoć zemljama e, istočnog partnerstva je neupitna. Ja sam radi, mislim da nakon svih tih godina su dvije stvari tamo stabilne a prva je e, prvo je e, e, zapadnjačka orijentacija društva u tim zemljama. Oni žele ostati s nama. A drugo je ruska volja i spremnost da ih destabilizira. Unatoč našim naporima još je, to su još uvijek vrlo složeni problemi koje moramo rješavati. Mnoge dinamične stvari su pozitivne. Imali smo e, e, zasigurno uspjeha u našoj politici, ali neke nas stvari zabrinjavaju. Ukrajina je još uvijek okupirana, to jest e, neke luke su blokirane. Vidimo da su nevini ljudi još uvijek u zatvorima u istočnoj Ukrajini, u Gruziji. E, tu imamo velike probleme i razloga za zabrinutost. E, e, mislim da je politička kriza u toj zemlji vrlo ozbiljna i da se moramo s time suočiti. Gospodin Helmut Scholz ima sada riječ. Gospodine predsjedniče, Visoka predstavnica, naši istočni susjedi su još uvijek pred velikim izazovima. E, zbog e, malo resursa i energetskih problema e, tu je i pitanje sukoba iz prošlosti i premalo radnih mjesta, ali i demokratizacija je problem. zato naša susjedska politika mora ih pratiti zajedno s tim ljudima. Znači više pravne države, neovisno pravosuđe, uključivanje civilnog društva, osposobljavanje aktera da interveniraju društveni razvoj, suzbijanje korupcije, razvoj stabilnih demokratskih institucija, poticaj političkog dijaloga, izgradnja povjerenja, transparentnost, neovisni mediji, miroljubivo rješavanje sukoba i poticanje mira i sigurnosti. No, e, aktualni razvoj je zabrinjavajući primjer Republika Moldova. E, bio je znak nade što je Maja Sandu izabrana, ali e, kada je omogućila izravno kandidate, E, socijalisti i demokrati su e, glasovali o nepovjerenju i vlada je izgubila na tom e, glasovanju. Vlada Sandu je opasnost za stare elite. Sada čini se da Moldava se vraća u stare prakse. Jončiku je marioneta oligarha Vladimira Plahotnioka a Ana Usači i Grure Petrenko i drugi aktivisti iz oporbe se i dalje kazneno proganjaju. E, predlažem da zajedno razmišljamo kako možemo e, postići ustavnu e, korektnost kod naših suseda. Hvala. Hvala lijepa. Za riječ se javio gospodin Andrius Kubilius. Gospodine predsjedniče, gospođo potpredsjednice. Kao predsjednik Euronesta htio bih zahvaliti gospođi potpredsjednici što je učinila u ovih e, proteklih pet godina. E, imamo, dali smo mogućnost integracije u Europi, Ukrajini, Moldovi, ali moramo Uh, utjecati na vođe tih zemalja. Govorit ću uglavnom o Gruziji, ne o Moldovi, uh, čiji je premijer posjetio Moskvu. Moramo se zabrinuti zbog uh, stanja demokracije u Gruziji. Ako nema demokracije, nema integracije. Vlada premijer nije ispuno obećanje koje je dao e, biračima proporcionalnog sustava i sada vidimo e, prosvjede koji se nastavljaju e, sada je povjerenje birača u parlament i u vladu nestalo možda je vlada bila u strahu da će izgubiti u proporcionalnom sustavu E, što to znači? Možda znači da vladajuća stranka e, e, želi koristiti trikove da dobije izbore. Stoga je ova rasprava dobra prilika da pozovemo vodstvo Gruzije da se vrati u pravi dijalog sa oporbom. Moramo pozvati vladu i oporbu da se slože o reformi izbornog sustava E, Njemać, takozvani njemački sustav bi bio e, dobra podloga jer ne bi tražio promjenu ustava. E, političke stranke trebaju biti pozvane da poboljšaju svoj izborni sustav kako više ne bi bilo stranog miješanja u taj sustav. Moramo otvoreno razgovarati sa vodstvom te zemlje. I kritično hvala.

Eh, za riječ se javio Urmas Dragi kolege i kolegice, u prvom redu želim zahvaliti Federiki Mogherini za odličnu suradnju. Istočno partnerstvo mora ostati prioritetom eh, europske agende. To je u interesu Europske eh, unije. Treba imati stabilno susjedstvo. Trebamo poticati te zemlje da napreduju sa reformama i u tome im pomoći ali što koči napredak u svim tim zemljama jeste ruska želja da ih zadrži u svojoj sferi interesa. E, pet od šest tih zemalja imaju sukobe na svojem teritoriju. To sprečava te zemlje da idu naprijed. Nova Europska komisija mora kao jedan od prioriteta raditi na iznalaženju rješenja ovih e, smrznutih ili netoliko smrznutih sukoba kako bi se te zemlje mogle fokusirati na reforme i razvoj. Imperativno je da podržavamo i e, e, teritorijalni integritet tih zemalja. Moramo i u novom BFO-u pomoći njihove reforme. Stalni dijalog je također e, potreban i nakon 2020. Posebna pažnja treba biti posvećenja Ukrajini, Gruziji i e, Moldovi koji su izrazili želju da se još više približe Europskoj uniji. Hvala što ste se držali određenog vremena. E, gospođa Hautala ima sada riječ. Hvala lijepa predsjedniče. I meni je veliko zadovoljstvo da zahvalim visokoj predstavnici što je bila tako aktivna u suradnji s Europskim parlamentom. E, vi e, ste zaista cijenili e, suradnju parlamenta u istočnom partnerstvom. Naši E, kolege u tim zemljama su zaista željeli su surađivati i ta se suradnja stalno produbljivala i odražavala se u oblikovanju politike ali vi ste također rekli da treba još više učiniti na području vladavine prava i reforme pravosuđa. Naravno, slažem se s vama, ne možemo mirno gledati što se sada dešava u nekim od tih tim zemljama. Moldova, Gruzija su primjeri toga. E, njihove su institucije nestabilne. Mi smo nastojali pomoći gradnju institucija, ali u Moldovi vidimo da je utjecaj starog režima još vrlo velik E, oni e, taj e, stari režim ili njihovi, njegovi predstavnici još uvijek brane svoje interese. Međutim, moramo još povećati naše napore da im pomognemo u izgradnji vladavine prava i reformi pravosuđa. Imamo sada jedan izvještaj o međunarodnoj demokraciji koji kaže da je na našem kontinentu jedina zemlja koja je popravila demokratske standarde u protekloj godini Armenija E, drago mi je što mogu reći da su e, da je razvoj Armenije svjetla točka u ovoj situaciji, ali moramo uložiti e, više u borbu protiv korupcije i jačanju otpornost naših susjeda protiv utjecaja strane propagande. Gospođo Kautala, gospodin Cimnijak ima plavi karton za vas. Prihvaćate li ga? Da. Da, imam pitanje za oba prethodna govornika. Jedan je već ote. O, ovaj projekt proširenje EU-a e je projekt elite i e, zato u našem stanovništvu nema razumijevanja. Po anketama u Njemačkoj 46% e, e, stanovnika ne želi proširenje ali to e, Evropska unija ne ignorira. Jer zar misli da je narod glup? predsjedniče, ne govorimo večeras o proširenju. Govorimo o stvaranju stabilnog i demokratskog susjedstva Eh, Evropske unije. Eh, cilj, kao što je to rekla visoka predstavnica, je da koristimo narodu eh, konkretni rezultat ovih naših napora je bezvizni režim za Gruziju i Moldovu. Prema tome, pro, naš projekt uspjeva. Hvala. E, dragi kolega, e, znate e, točno da svaki korak proširenja zahtjeva jednoglasje i da svaki takav korak mora slijediti jasan postupak. Obveze treba ispuniti i stoga nitko neće nasilno ništa učiniti propisi i pravila e, moraju biti ispoštivani s obje strane. A sada imamo e, još jedno javljanje za riječ. E, gospodin Tjerima Marijani, hvala predsjedniče. Svaku zemlju označavaju granice i povijest. Neke sovjetske republike su okrenule leđa komunizmu e, e, mi moramo imati na, na umu stvarnost ne smijemo tražiti e, od tih zemalja da potpuno okrenu leđa svoj, svoje povijesti ove zemlje u mnogome ovise o rusiji stoga Eh, između tih zemalja i eh, Rusije moraju eh, mora biti održan. Zaborali smo možda prebrzo da Ukrajina ne može tako brzo okrenuti leđa povijesti i to je dovelo do kaosa. To nas mora potaći na malo više skromnosti. Moramo poštovati ritam razvoja tih zemalja. Hvala. Gospodin Đambacki ima riječ. Zahvaljujem na što ste mi dodijelili e, riječ. E, draga visoka predstavnice, srdačne e, čestitke E, pred vama je bila teška zadaća, ali smo odlično surađivali. Ali sada nešto o istočnom partnerstvu. E, e, kako bi ta suradnja bila uspješna, ona mora biti orijentirana prema rezultatima kada razgovaramo o zemljama poput Azerbajdžana i Gruziji onda tamo treba ostvariti projekte e, poput infrastrukture i to uz pomoć Europske unije. Moramo pomoći tim zemljama da stvore nova radna mjesta. E, e, ne smijemo govoriti u prazno. U proteklom mandatu smo imali mnogo Eh, razgovora o tome, ali mi trebamo opipljive rezultate. Gospodin Sikorski ima dvije minute. Predsjedniče, Poljska i Švedska su predložili eh, istočno partnerstvo. Ispirala su nas dva modela, eh, sredozemlje i e, V4 skupina koja je također e, projekt e, pripreme za partnerstvo s Europskom unijom. Mm, mm, to nije projekt protiv Rusije. Rusija je sama odlučila da, je, da ju ugrožava demokracija i slobodna trgovina EU e, e je pozvao e, Rusiju da bude promatrač u istočnom partnerstvu. Mi smo potrošili mnogo novca na razne projekte u tim zemljama. 80 tisuća mladih ljudi su iskoristili, na primjer, Erasmus+. U svim tim zemljama, međutim, postoji jedan problem – a to je nekonkurentno gospodarstvo. Mislim da smo uspjeli e, mnogo bolje nego u Uniji za sredozemlje. Zahvaljujem visokoj predstavnici za sve ono što je učinila za ovo partnerstvo. Nadam se da će e, nova komisija nastaviti taj rad jer je to vrlo važno partnerstvo koje unapređuje našu sigurnost. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Draga Frederika, hvala na eh, radu koji si obavila. Eh, nešto o Gruziji. Eh, gruzijski parlament nije izglasao proporcionalni sustav za izbore 2020. To je bilo neočekivano jer je u tome postao konsenzus da su promjene potrebno. To je dovelo narod na ulice Stoga pozivam sve e, gruzijske političke stranke da se ujedine u iznalaženju rješenja koji neće ugroziti demokratsku budućnost Gruzije. E, danas e, smo imali novu predsjednicu komisije s nama. Nije spomenula istočno partnerstvo. To je razočuravajuće. Međutim, moramo reći svim istočnim partnerima da imaju potpunu potporu našeg parlamenta u svojim reformama. Hvala. Hvala kolegice. Sada riječ ima e, gospodin Kilan. E, e gospođo Mogherini, e, Zahvaljujemo vam na e, odličnoj suradnji s parlamentom i želimo uspjeha u budućnosti. Istočno partnerstvo je važno za Europsku uniju. E, e, danas moramo ponovno promisliti naše, naš pristup, definirati nove prioritete. U posljednjih nekoliko godina zbog bez obzira na povijest te su zemlje pokazale želju da se približe Europskoj uniji. E, politički procesi su naravno još uvijek složeni. E, stalno vidimo i prosvjede u tim zemljama. To više e, moramo se truditi da te smrznute sukobe na njihovim teritorijima riješimo moramo izgraditi stabilne i e, trajne demokracije u našem istočnom susjedstvu. E, gospodin Vaščikovski ima sada riječ. E, e, draga Frederika, bila nam je velika čast surađivati s vama u, u proteklom mandatu Europskog parlamenta 30 godina nakon eh, pada komunizma projekt eh, eh, slobodne demokratske Europe taj projekt još nije potpuno dovršen nakon deset godina istočnog partnerstva sada je vrijeme da ponovno ocijenimo tu inicijativu trebamo jednu novu strategiju istočnog partnerstva zemlje e, kandidati e, ne mogu postati e, isto ono što smo mi. Istočno partnerstvo mora biti mm, nešto što će voditi do proširenja. Da, ne smijemo se bojati riječi proširenje to je stup naše e, politike. Čak i daleka perspektiva e, tog e, članstva potiče na reforme. Za razliku od predsjednika Makrona, mi mislimo da Europa mora ostati otvorenom za nove članove. Hvala. Hvala lijepa za razliku od prethodnih govornika. Gospodin Murišan ima dvije minute. Poštovane gospodine predsjedniče, gospođo Mogorini, e, dopustite mi da govorim o Republici Moldovi. To je zemlja na istočnoj granici Europi. E, posljednji put smo o njoj govorili E, ovdje na plenarnoj sjednici kada je izabrana preeuropska vlada. Sada je e, ta vlada srušena i na vlasti je proruska vlada, što je naravno loše za Europsku uniju. U našem susjedstvu postoje zemlje sa proeuropskim vladama koje se žele približiti Europskoj uniji samo tada i mi unutar Europske unije možemo živjeti e, sigurni na stabilan način. E, situacija u Republici Moldovi se pogoršala. Gospođo visoka predstavnice, nije dovoljno lijepo govoriti. Što moramo činiti? Proruskim snagama moramo reći koje su uvjeti dogovoreni između tih vlada i e, Europske unije. No, predsjednik nove moldavske vlade najprije posjetio Rusiju. Mi moramo reći koja su naša pravila igre i da od njih očekujemo da se pridržavaju tih pravila. Moramo osim toga tamo jačati pro-europske snage. Moramo ih dovesti za pregovarački stol i moramo vrlo jasno reći da pro-europske snage koje žele e, zemlju e, dovesti bliže Europskoj uniji mora imati našu e, podršku. Dakle, ne lijepe riječi, ne i diplomatske, diplomatske riječi. Hvala lijepa. Srdačan pozdrav predstavnicima 5 milijuna. Riječ ima gospodin Mikser. Gospođo predsjedavateljice, gospođo visoka predstavnici, naša opredijeljenost za istočno partnerstvo je važno ne samo za tih šest zemalja, već i za našu uniju, jer bolji prosperitet i stabilnost u tim zemljama će ograničiti sposobnosti naših neprijatelja da utječu e, kroz te zemlje. Kao izvjestitelj o Gruziji ja sam zabrinuta zbog događanja u toj zemlji izmjene izbornog zakona nažalost nisu provedene mi nećemo propisivati svojim partnerima kakva će izborne sustave koristiti, ali moraju poštivati svoje vlastite odluke i obveze. Većina naroda u Gruziji ima legitimne aspiracije i oni ne smiju trpjeti zbog domaćeg e, političkog e, nereda. E, vođe Gruzije moraju naći političko rješenje te krize i moraju osigurati integritet i transparentnost političkog procesa. Hvala. A sada gospodin Grošel. Dame i gospodo, europsko istično, istočno susjedstvo je od strateške važnosti za EU. Regija ima ozbiljne izazove raste utjecaj elitističkih oligarha e, koji zanemaruju volju i interese naroda i odmiču e, te zemlje od europskih e, vrijednosti. Rusija otvoreno i agresivno utječe na političke sustave većine zemalja u toj regiji i Turska postaje aktivnija u promicanju vlastitih geopolitičkih interesa. E, Kina djeluje tiše i mudrije, ali e, još više šteti Europskoj uniji. Krajnje je vrijeme da Europska unija e, pruži trajnu podršku istočnom susjedstvu kako bi podržala demokraciju tamo. Hvala. A... Sada dajem riječ gospodinu Krasnodepskom. Komisarz Puno hvala. Naravno, istočno partnerstvo je postiglo uspjeh, osobito ako to usporedimo e, sa situacijom na Mediteranu. E, uspjeh je ogroman, ali ne smijemo e, zažmiriti na probleme u nekim zemljama vidimo čak i da se ide unazad. Na primjer, Gruzija se činilo se e, kretala e, na bolje prema naprijed, ali sad imamo prosvjede i e, oštro postupanje vlasti njihov predsjednik je nedavno bio ruski državljanin dakle poboljšanje demokratskih e, standarda u Armeniji je e, pozitivno, ali mislim da moramo ponovo razmisliti o svojoj strategiji jer uspjeh ovisi o uvjerljivosti i dosljednosti e, naše vanjske politike, ali i o našoj primjeni vlastitih standarda. Gospodin Sokol je zatražio plavi karton. Jeste li digli plavi karton ili se samo igrate s njim? Prihvaćate li plavi karton od gospodina Sokola? Gospodine Krasnodepski.